Dear Dragi prijatelji, dame i gospodo, dobro jutro. Mi nekoliko minuta kasnimo, ali pred nama je manje više tri sata glasanja. Prema tome, te tri, četiri minute kašnjenja neće zapravo puno izmijeniti. Dakle, tri sata, kao što smo rekli, manje ili više. Počet ćemo sa testiranjem. Idemo sad testirati glasanje. Stavite svoje kartice u ove šliceve, procijepe. I ja otvaram glasanje da vidimo da li sve funkcionira. Izvolite. Zatvaram glasanje. Dobro. Radi. Sve funkcionira. Dakle, počinjemo. Na početku imamo odmah dva izvješća sa ukupnim brojem amantmana 4500. Izvjestitelji. Prvo je nacrt izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi obzora Europa. E, izvjestitelj je Dan Nika druge izvješće biti će implementacija istog. Ali sad počinjemo sa prvim. Obzor, obzor Europe nika Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četiri, za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis peti. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis šest za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis šest a za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis 7a za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis 7a za? Protiv? suzdržani, usvojen. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. 10 za, kompromis 10 za, ko je za? Čekam. Još jedan pod kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. 18 za, oprostite. Na 15. smo, evo, oprostite, ja sam preskočio, dakle, 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. 19 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojen. 21 za, protiv, suzdržani, usvojen. 22 za, protiv, suzdržani, usvojen. 23 za, protiv, suzdržani, usvojen. 24 za, protiv, suzdržani, usvojen. 25 za, protiv, suzdržani, usvojen. 26 za, protiv, suzdržani, usvojen. 27 za, protiv, suzdržani, usvojen. 28 za, protiv, suzdržani, usvojen. 28 za, protiv, suzdržani, usvojen. 30 za, protiv, i usvojen. 31 za, protiv, i usvojen. 32 za, protiv, i usvojen. 33 za, protiv. Dobro. Dakle, 32. Kompromis 32 provjeravamo elektronskim putem. Otvaram glasanje. Izvolite. jedan glas socijaldemokrata previše. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. A sada, ali hvala vam na ovoj maloj pauzici. Idemo na 33 za,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 protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42a za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43a za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 40, pardon, kompromis A1 za, protiv, suzdržani, Usvojeno Kompromis A2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A3 za, protiv, suzdržani, usvojen. A4 za, protiv, suzdržani, usvojen. A5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis R1 za, protiv, suzdržan suzdržani, usvojen. A2 za, protiv, suzdržan suzdržani, usvojeno. Kompromis A2A za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A3 za, protiv, suzdržani, usvojen. A4 za, protiv, suzdržani, usvojen. A5 za, protiv, suzdržan suzdržani, usvojeno. A5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. AD8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A9 za, protiv, suzdržani, usvojen. A8B za, protiv, suzdržani, usvojeno. a 6 za protiv suzdržani usvojeno a 7 za protiv suzdržani usvojeno de 8 za protiv suzdržani usvojeno a 9 za protiv suzdržani usvojen a 8 b za protiv suzdržani usvojeno a 8C za, protiv, suzdržani, usvojen. A 8D za, protiv, suzdržani. A 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. A 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. A 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. R12 e za, protiv, suzdržani, usvojen usvojeno. R12 za, protiv, je usvojeno. R13 za, protiv, je usvojeno. R14 za, protiv, je usvojeno. R15 za, protiv, je usvojeno. R16 za, protiv, suzdržani. R17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R23 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R24 za, protiv, suzdržano, usvojeno. R25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R26 za, protiv, suzdržano, usvojeno. R26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis R31, unblock. dakle skupno za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 39, R39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis R40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41, R41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R43 za, protiv, suzdržano, usvojeno. R45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R49 za, protiv, suzdržano, usvojeno. R50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. R51 za, protiv, suzdržano, usvojeno. R52 za, opetan blok za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje o nacrtu izvješća kako je dopunjeno i izmijenjeno Poimenično glasanje, izvolite. Naravno. Otvaram glasanje. Dva pučana previše, jedan socijaldemokrat previše, dakle dva glasa pučka, pučanska su nam previše. Dva. Još jedan. Dobro. Zatvaramo glasanje. Veličanstven rezultat. Čestitke izvjestitelju. Gospodine izvjestitelje, bi uzeo riječ. Hvala lijepo. Ja sam se samo htio zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i stvarno smo naporno radili protekla dva mjeseca i puno hvala svim našim asistentima i svim ostalima koji su surađivali na tome. Ne mogu vam ni reći koliko smo imali napornih sastanaka sa sjenama, ali mislim da je rezultat zbilja sjajan. I puno hvala komisiji koji su bili od velike pomoći i gospodin Rito i hvala puno vama svima. Ovo je sjajan, sjajno izvješće i odličan rezultat i mislim da treba svima čestitati na ovom nevjerojatno dobrom rezultatu. Još jedan put hvala. Hvala vama. A sada, dragi prijatelji, idemo na glasanje o, tako da kažemo, blizancu, izvješću blizancu ovog prvog izvješća. Budući da su ta izvješća de facto dvije polovice jedne cjeline, oni su stvarno povezani, da kažemo rođeni su u istom trenutku. E, samo sam htio pitati jer mislim da je ista procedura kao u prvoj puti. Ne znam da li će neko biti protiv skupnog glasanja unblock. Mislim da možemo izravno ići na konačno glasanje o izvješću da ne moramo ovo sve prolaziti još jedan put jer je ista stvar u pitanju. Evo dobro, onda vas pitam, ako se vi slažete da glasamo o svemu zajedno, zajedno, blok, onda možemo s tim tako krenuti. Dakle, naš izvjestitelj je Kristijan Ehlert i imamo prijedlog iz odluke Vijeća i parlamenta o uspostavljanju specifičnog programa kojim se implementira program Obzor Europe. To je naš inovativni program za znanstveno istraživanje inovativne tehnologije Kristijan Elert je kao što znamo izvjestitelj i sad počinjemo s glasanjem. Kompromis 1 za, Dakle, dragi prijatelji, koliko sam shvatio, vi ste spremni glasati samo dvije minute i ne duže, jer sam dobro shvatio, dobro. Možemo mi... Možemo, ja mogu ako želite pola sata vas pitati jeste za, protiv ili suzdržani, ali ovo će biti, ako to tražite, onda poimenično iz glasanje. Ako čitavo izvješće ako o svim amandmanima i o svemu glasamo kao unblock, dakle skupno, u paketu ako hoćete, mislim da bi trebalo biti dva glasanja. Jedan glas za sve kompromisne amandmane i onda drugo glasanje za konačno glasanje. Da, to je naravno apsolutno potrebno dva puta glasati. Ja nisam to mogao shvatiti jer je toliko lagano i jednostavno da je teško shvatiti. Dakle, idemo po redu. Prvi, prvo glasanje, poimenično glasanje je unblock, dakle u paketu glasate o svim kompromisima. Ali to nije ono konačno glasanje poimenično o i cijelom izvješću, to će biti drugačije na kraju. Dakle, počinjemo sada, ako ste spremni, ako ste spremni na takvo glasanje. I sad, evo, otvaram glasanje za sve amandmane u paketu. Poimenično, molim. Jedan pučan je viška. Opet imamo jedan pučki glas previše. Možda Kristijanis ja ću to napraviti u redu. Dobro je, dobro je, dobro je. Sve u redu. I zatvaram glasanje. Sjajno. Odličan rezultat. Evo, Kristijani, sad vraćam svoju karticu. A sada idemo na konačno glasanje poimenično za cijelo izvešće. Konačno glasanje, molim. Otvaram glasanje. Opet. Dobro. Dobro. Zatvoramo glasanje. Sjajan rezultat. Čestitamo kolegi izvjestitelju. Dakle, glasat ćemo očito samo dva sata, ali ne tri sata. Gospodine Eler, imate riječ. Nemojte se brinuti. Ja sam samo htio zahvaliti prvo našim kolegama, suradnicima iz tajništva i svim savjetnicima koji su na tome radili, jer ja mislim da mi ovdje pišemo povijest. Ovo je treći znanstveno-istraživački program i nismo nikad uspjeli glasati blok o svim kompromisnim prijedlozima. Nije to sad e, u svrhu poboljšanja parlamentarne procedure, nego da pošaljemo vrlo jaku poruku vijeću i komisiji. Želimo početi sa pregovorima što je prije moguće i trebamo i želimo postići rezultat i konačno usuglašenje prije isteka ovog mandata jer to Europi jako treba. Hvala lijepo kolege, hvala kolege lrt Nika i hvala puno svim izvjestiteljima u Sjeni, to ste odlično odradili, naporan posao, ali dobro obavljan. Dakle, deset kolega koji su teško na tom radili i svi mi sa amantmanima. A sad prelazimo na sljedeće izvješće. Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021. do 2027. Naša izvjestiteljica je Angelika Mlinar. Počinjemo odmah. Kult 27 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 1 za, protiv suzdržani usvojeno. 18 za, protiv suzdržano usvojeno. 19 za, protiv suzdržani usvojeno. Kult 29 za, protiv suzdržani usvojeno. 20 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 2 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 3 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 4 za, protiv suzdržani usvojeno. IMCO 46 za, protiv suzdržani usvojeno. Ovo ćemo provjeriti. Dakle, IMCO 46. To provjeravamo elektronskim putem. Izvolite. Zatvaram to glasanje. Provjerno. Odbija se, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim vas, dižite ruke, jer ja ne mogu vidjeti a kako vi glasate inače. Dakle, još jedan puta, kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Dragi kolege sa lijeve strane. Molim vas, dignite ruke da vidim. Dobro. Ne, ovo nije dovoljno vidljivo što vi radite. Više dignite ruku. Kompromis 7 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Onda idemo opet skupno, unblock. Članak, blok prvi. Paket prvi sve e, proračunski amantmani. Dakle, u bloku 1 su svi proračunski amandmani za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim kompromis 8 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržano, usvojeno proračun 18 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 295 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojena. Imko 18 za, protiv. Ovo moramo provjeriti. mk 18. Opet imamo jedan glas pučana previše. Zatvoramo glasanje. Odbija se. 13 kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 338 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 347 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Omko sam za, protiv, suzdržani, usvaja se. 348 za, protiv, ovo moramo isto provjeriti. 3, 8 provjeravamo elektronski. Izvolite. Zatvoreno provjerno glasanje. Odbija se. Kult 57 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 74 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Tran 56 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Tran 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kult, Tran 59, Tran 59, provjeravamo i sad zatvoramo to glasanje. Usvaja se. Kult 61 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kult 62 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kult 63 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Tran 60 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kod 64 za, protiv. Idemo ovo provjeriti. Kult 64. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Imko 89 za. Protiv. Ovo idemo provjeriti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imko, 19 za, 90 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kult 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kult 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 67 za, protiv, ovo idemo provjeriti, kult 67. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kult 68 za, protiv. Idemo provjeriti. Kult 68. I zatvaram glasanje. Usvaja se. Imko 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad idemo opet na skupno. Amandmani 75, 76, 77, 78. Ko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. I prelazimo na 92 imko za protiv, suzdržani, usvaja se. proračun 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sve Jurijeve amandmane za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na aneks transport 61 e, za, protiv. Idemo ovo provjeriti. Trans, transport 61. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imko 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. MK 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 353 za, protiv, to ćemo provjeriti. 352. I zatvaram glasanje odbija se. 354 za, protiv. To idemo isto provjeriti. Zatvaram glasanje. Odbija se i ovo. 354 za, protiv. Suzdržani odbija se. Kult 72 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kult 73 za, protiv, Suzdržani usvaja se. Imko 96 za. Protiv. Suzdržani. Suzdržani odbija se. Kult 74. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 356. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Imko 97. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 98 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 99 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 357 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 1 odnosno 100 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 358 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 62 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 359 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Um, e Zatvaram glasovanje. Jedan pućan je glasovao previše. Zatvaram glasovanje. Odbija se tran 63. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 360 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Yeah. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kult 76 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 77, tko je za, protiv, provjerimo. Kult 77. 77. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Odbija se kult 78. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 361 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kul 75 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 362 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 104 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 363 tko je za, protiv, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kult 79 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kult 8 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 364 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 365 tko je za, ispričavam se, 364 364. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 365. koje je za? Protiv? Suzdržani? Dragi prijatelji, ako ne podignete ruku, ne, don, ne možemo donijeti odluku. Provjerimo. 365. 365 provjera. Zatvoran glasovanje. Prihvaća se. Imko 101 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Imko 102 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Imko 103 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se kult i 81 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se imko 105 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se imko 106 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se imko 107 tko je za, protiv, suzdržani, Provjerimo. 107. Provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kult 82. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Kult 83. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Kult ispričavam se, kult 80 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se kult 1 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se libe tko je za, jedan tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se imko 1 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se kult 2 tko je za, protiv, provjerimo kult 2. Zatvaram glasovanje odbija se. Imko 2, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Libe dva tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 81, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 81, provjera. And I close vote. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 15 koje je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 83 tko je za, protiv, provjerimo. 83. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kult 3 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Libe 3 tko je za, protiv protiv, suzdržani, prihvaća se 84, tko je za, protiv, provjerimo 84. I close the vote. Zatvoran glasovanje. Imko 3, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se Libe 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. 86 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 16 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Tran 3 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Libe 5 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 91 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 93. I close the vote. Zatvoram glasovanje. Odbija se 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se Imko 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 298. Aha, idemo na 98. Tko je za, protiv, suzdržani. Nitko nije podigao ruku. Provjerimo. 98. Patricija, mm, nemam drugog izbora. Nitko ne podiže ruku. Zatvoram glasovanje. 55 prema 3. Molim vas. Evo, vidite što se događa. Kult šest koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko šest koje je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Tran šest koje je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Tran šest. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Imko 7 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Imko 7. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 17 koje je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Imko 9 koje je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Glasujemo zajedno u bloku. Amandman 109, imko 11, tran 7. Dakle, to je blok amandmana o kojima glasujemo zajednički. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Prelazimo na 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 115. Tko je za? Protiv? Prihvaća se. 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 6. Tko je za? Protiv? suzdržani, prihvaća se. Kompromis 18 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 1, 2, 3 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 1, 2, 4 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo bit će to ipak bolje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 1, 2, 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Imko 17. Tko je za? protiv. Provjerimo. Zatvoram glasovanje. Prihvaća se. Tran 11 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 18 koje je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Imko 19 koje je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 1, 2, 6 koje je za, protiv. 1, 2, 6 provjerimo jer ne vidim zapravo gdje je većina. Zatvoram glasovanje. Prihvaća se imko 20 koje je za, protiv. prihvaća se. Imko 21 tko je za, dignite ruke, pa za Boga. Protiv, suzdržani, odbija se. Imko 22 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 18 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 129 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Jedan, tri, nula. Tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaća se. Imko 25, tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaća se. Imko 26 koje je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kristijanis, kada prestanete naglo glasovati, ja ne znam kako glasa EPP. Jedan, tri, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se imko 27 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se Libe 17 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se Tran 14 e, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Tran 14. Zatvoran glasovanje. Prihvaća se 134 tko je za, protiv, provjerimo. 1, 3, 4. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se 135 koje je za, protiv suzdržani. E, prihvaća se kult 13 koje je za, protiv suzdržani. Vjerojatno je odbijeno. 136 i IMCO 29 identični su, a tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, 9 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se, 10 tko je za, protiv, suzdržani. Kako ste glasovali? Još jednom, 10 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se, 11 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 19 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 147 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 146 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 32 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Juri, kompromis 14 tko je za, protiv, provjerimo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Libe 20 koje je za, protiv suzdržani prihvaća se. 1, 4, 8 tko je za, protiv suzdržani odbija se. 1, 4, 9 koje je za, protiv suzdržani provjerimo. Zatvaram glasovanje odbija se. Tran 17 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se 150 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se. Libe 21 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se. Kult 16 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se. NV 7 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se. Tran 18 koji je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 151 koji je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kult 17 koji je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 152 zajedno s IMKO 34 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Libe 22 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se, imko 35 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se, 154 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se, imko 36 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se, libe 23 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se, tran 19 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se, 12 tko je za, protiv suzdržani prihvaća se, Kult 19 koja je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 20 koja je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 20 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 22 koja je za, protiv, suzdržani, 20, prihvaća se. 156 koja je za, protiv, Provjerimo. Kul 23, tko je za, protiv suzdržani prihvaća se. E, proračun, odbor za proračun, tko je za, protiv. Znači, e, Proračun, odbor za proračun 2. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Proračun 3. Tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. odbija se. Proračun 4 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Libe 24 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Libe 25 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 157 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Libe 26 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Proračun 5 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NV8 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Tran 21 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 24 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. E, kult 25 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 13 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 158 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 159 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 14 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 15 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 16 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 79 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Završno glasovanje, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. One EPP many. I the Zatvoren glasovanje. Prihvaća se. I to jasna većina. Čestitke izvjestitelja. Angelika. Uh, let us go to the next report. Idemo na sljedeće izvješće. Prijedlog za uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program. Naš izvjestitelj je Massimiliano Salini. Odlično. Počnemo. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Envi 14. Tko je za? Treba usporiti, trebaju pronaći e, u svojim papirima gdje smo. Evo dobro, čekam vas. NV14. Jeste li pronašli? NV14. koji je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 165. koji je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. 165. I close the vote accepted. Uh, Zatvaram glasovanje. E, prihvaća se. 166. ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 166. I close the vote. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. 173. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 173. Zatvoran glasovanje. Prihvaća se. Proračun 6 koje je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Tran 41. Tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaća se. Tran 57. Tko je za? Protiv, provjerimo. Tran 57. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 294. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dodatak kompromisu 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Kompromis 3. Tko je za? protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis četiri, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis pet, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis šest, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis sedam, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 518 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 520 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 530 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 28 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Agri 30 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Agri 31, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. P33, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. P35, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 4,6 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 5, 6, 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5, 6, 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Tran 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Tran 1, Tko je za? Protiv? suzdržani, prihvaća se. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 11 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Tran 138 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Proračun 15 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NV2 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NV5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Proračun 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Proračun 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se još jednom. Tran 12 koje je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Tran 12. Jedan glas pučana je previše. Ispričavam se, jedan glas socijalista previše. Ovaj put su pučani u redu. Evo sada je sve dobro i sa socijalistima. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Tran 13 koji je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Biće bolje. Tran 13. West Tran 13. Tran 13. Tran 13. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Agri 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 10 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Agri 10. Provjeravamo Agri 10. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Tran 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. NV8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 24 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Tran 24. I zatvaram glasovanje. Odbija se. NV12 za, protiv. Provjerit ćemo. NV12. Provjeravamo NV12 i evo zatvaram glasovanje. Odbija se. 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada ćemo e, glasovati e, za cijelo mišljenje. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala vam puno. Čestitamo izvjestitelju, gospodinu Masimiljanu Saliniju na usvojeno mišljenju. Idemo na sljedeće glasovanje. A, mi, Gospodine Silikiotis, htjeli ste nešto reći vezano za poslovnik? Samo vrlo kratko. Gospodine predsjedniče, hoću vam reći da smo mi e, predložili e, pismeno, izvješće, pismeno mišljenje manjinsko U redu, e, shvatio sam. A sada idemo do Europskog fonda za obranu. Gospodin Krasnodevski je naš izvjestitelj, Europski fond za obranu i počinjemo s glasovanjem. Glasovat ćemo od 99 do 104 za šest amandmana u paketu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada idemo na kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 da, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se, neću ići tako brzo. A sada trebate pronaći 25 afet za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 tafet za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7a za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7a. Provjerit ćemo. Kompromis 7a. Dobra ideja da se to provjeri. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 7 za. Protiv. Provjerit ćemo i to. Jer to je veoma važan kompromisni amandman. I zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada idemo na AFET 29. AFET 29 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. AFET 29. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada ćemo napraviti kratku pauzu. Nađite sada kompromis 8. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8a za, protiv, suzdržani, to je kompromis 8a. Molim vas da glasujete elektronskim glasovanjem. Provjerit ćemo to kako treba. 8a. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 303 za. Protiv. Suzdržani odbija se. A sada AFET 38. SED je zatražio da se glasuje poimenično. Znači, AFE 38, otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Ha, dobar rezultat. Dakle, poimenično smo svi savršeno ujedinjeni. 3, 3, 8. Tko je za? 3, 3, 8. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 3, 4, 1 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 3, 4, 1. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 357 i 358 za, protiv, suzdržani, odbija se. Da li da provjerimo? Da, u redu, provjeravamo. 357, 358, provjeravamo i jedan i drugi. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 363, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 364, za, protiv, suzdržani, tu se odbija. 48 afet za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, ne, u redu, provjerit ćemo, u redu. Afet 48. Da, došlo do pogreške, dragi prijatelji, došlo do pogreške. Naravno, sada se on usvoja, nema problema. Usvoja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 12, ne, e, amandman 368 368. Ispričavam se za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 17 a ne, upravo, da, 13a 13a za, protiv, provjerit ćemo kompromis. To je zaista potrebno, nužno potrebno. 13a, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. kompromis 14 sa usmenim amandmanom. Dakle, imate taj usmeni amandman na svom popisu, predložili su ga zeleni i zamolit ću vas sada da kažete imate li kakvih prigovora na taj usmeni amandman. Molim vas da dignete se ako Dakle, 1, 3, 4, 5. Dakle, pet osoba je dovoljno, zato što u svakom odboru četiri osobe je dovoljno. Dakle, ima vas čak i previše. U redu. Kompromis 14, ali bez usmenog amandmana, nažalost, bez ovog usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 424, drugi dio za, protiv, još jednom. Dakle, morate naći to. Pričekat ću da pronađete 4, 2, 4, drugi dio. Samo drugi dio. Jeste li spremni? U redu. Svi su spremni, u redu. Dakle, 4, 2, 4, drugi dio. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. i Zatvaram glasovanje. Odbija se. A sada kompromis 18 e, za... Ne, pričekat ću. Kompromis 18 za, protiv. Provjerit ćemo kompromis 18 jer nije posve jasno. Kompromis 18. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 19. Odmah ćemo ići na elektronsko glasovanje jer to je kompromis. Dakle, kompromis 19. Zatvaram glasovanje. U redu. A sada idemo na tri amandmana koji su identični. 450, 451 i 82 imko za protiv, provjerit ćemo. Znači ova tri amandmana. Glasujemo za tri amandmana zajedno. I zatvaram glasovanje. Odbija se. 455 za, protiv, provjerit ćemo. 455. 455. I zatvaram glasovanje. Odbija se. 4, 5, 6 za. Protiv. Provjerit ćemo i to. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jasno je. 4, 5, 7 za. Protiv. Provjerit ćemo i to. Nije posve jasno. Ispričavam se. Zatvoram glasovanje. Jedan e, proračun za, protiv, usve se. Jedan imko za, protiv, suzdržani, usve se. 106 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Molim vas da provjerite. 106, zatvaram glasovanje. Odbija se 107 za, protiv. Provjerit ćemo 107. Moramo provjeriti. I zatvoram glasovanje. Dva imko za, protiv, suzdržani usvaja se. tri imko za, protiv, suzdržani usvaja se. dva bađ za, protiv, provjerit ćemo. Dva odbor za proračun. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četiri imko za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Tri e, proračun za protiv suzdržani usvaja se. pet imko za. Protiv suzdržani usvaja se. Šest imko za. Protiv suzdržani usvaja se. Jedan afet za. Protiv suzdržani usvaja se. 1.6 za, protiv, provjerit ćemo. Dakle, 1.1.6. Zatvaram glasovanje. Dakle, 1.1.8 za, protiv, provjerit ćemo 1.1.8. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 119 za, protiv, provjerit ćemo 119. zatvoram glasovanje. Odbija se. 1, 2, 1 za, protiv, suzdržani, usva se. 122 za, u redu. Znači 121 provjeravamo. I zatvoram glasovanje. Odbija se. Puno hvala. 1, 2, 2 za protiv, suzdržani, provjerit ćemo i to. I zatvoren glasovanje. Usvaja se. Deset imko za, protiv, suzdržani, usvoje se. 141 za, protiv, provjerit ćemo i to. 1. Zatvoram glasovanje. I odbija se. 15 timko za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za. Protiv. Provjerit ćemo 153. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 105-4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 afet za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 imko za, protiv, hm, ne znam. Još jednom, dakle 19 imko, provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Očito je da se usvaja. 162 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i to. Zatvaram glasovanje. Aha. Dakle, e, odbija se 18 suzdržanih u redu. Odličan rezultat. Dakle, odbija se. 163 za, protiv. Provjerit ćemo. 163. Zatvaram glasovanje. Odbija se ovog puta. Imko 20 za, protiv, ne znam. Provjerit ćemo. Imko 20. Zatvaram glasovanje. Usvaja se ovog puta. 8 proračun za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. 166 za, protiv, suzdržani, odbija se. 107.1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 imko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173 za i 174 zajedno dragi prijatelji. Znači dva amandmana zajedno, 173, 174 za, protiv. Provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Dva amandmana. Dakle, 175, 176 za, protiv. Dva amandmana. Provjeravamo. 175, 176. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 11 e, proračun za, protiv, suzdržani odbija se. 11 proračun, 13 afet za, protiv, Eto, ne znam. Trebali bismo to provjeriti. 13 afet. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 14 afet za. Protiv. Provjerit ćemo to još jednom. Dakle, 14 afet. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 15 tafet za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 15 tafet. Zatvoram glasovanje još jednom. Sada je to uslovno. 17 tafet za, protiv, suzdržani odbija se, 18 afet za, protiv, provjerit ćemo. znači 18 afet. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I sada konačno glasovanje poimenično kao i obično. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I čestitamo izvjestitelju. A sada idemo na sljedeće izvješće. Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije. Naš izvjestitelj je Marijan Žan Marinescu. I glasat ćemo prvo za amandman 13 za protiv suzdržani provjerit ćemo od samog početka. I zatvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 14 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo to još jednom. 14, da. Dragi prijatelji, očito da se e, usvoja nije niti potrebno da se provjerava, no evo ipak ćemo provjeriti. No, u redu. Možda je to e, posljednje glasovanje prije pauze, znači dajte da se mobiliziramo i dajte da glasujemo. Dižite ruke, molim vas. U redu. Kratka pauza. Dakle, počinjemo, idemo dalje. U redu. Sad idemo na amandman 15. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, ja se stvarno ispričavam. Jer meni se čini da je 50-50. Ne, nije. Zatvoram glasovanje.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 suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, provjerit ćemo. Kompromis 2, e, uvijek moramo to provjeravati. I zatvoram glasovanje. Kompromis je odbijen. Znači onda idemo na 21 za, protiv, provjerit ćemo 21. I zatvoram glasovanje. Odbija se 24 za, protiv, suzdržani, usvoja se 25 za, protiv, suzdržani, usvoja se 26 za, protiv, suzdržani, usvoja se 27 za, protiv, suzdržani, usvoja se 23 i 28 zajedno za, protiv, suzdržani, odbija se 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se 30 za, protiv, suzdržani, odbija se 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 1 za, protiv, provjerit ćemo, kompromis treba provjeriti. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Dva za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Dva. Provjeravamo dva. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Tri za, protiv, suzdržani. Odbija se. Četiri za, protiv, su, provjerit ćemo, Četiri. Amandman četiri. I zatvaram glasovanje. Usvaja se Jedan. za protiv suzdržani provjerit ćemo Jedan. Jedan. Nije bitno da li minus ili plus, ovisi to naravno o tome iz kojeg političkog kluba je tko. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 5 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Da, provjerit ćemo ipak. 5. I zatvoram glasovanje. Odbija se. šest za. Protiv. Odbačen istim brojem glasa. Sedam za, protiv, suzdržani Usvaja se Osam za, protiv, suzdržani odbija se. Devet za, protiv, devet. Provjerimo devet. Zatvoram glasovanje. 9. Deset za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. Imamo glasanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, provjerit ćemo drugi dio. Provjerit ćemo drugi dio. I zatvoren glasovanje. 12 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo, znači 12. Zatvaram glasovanje. Odbija se i konačno e, poimenično glasujemo o cijelom e, mišljenju. Dakle, otvaram glasovanje. Thank you very much. Hvala. To je to. Usvojeno, posve jasno, čestitamo izvjestitelju. Vidimo kako zaista idemo e, kroz sva ova izvješća i mišljenja. Uh, dakle, sljedeće izvješće, dragi prijatelji. To je izvješće Rebeke Harms. Riječ je o uspostavi programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogled e, nuklearne elektrane, konkretno Ignalina u Litvi. Idemo. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 13 za, protiv. Idemo to provjeriti. Amandman 13. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis 3 za, protiv, suzdržani, Usvojen. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. 17 za, protiv, suzdržani, i to je usvojeno. 53 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. 19 za, protiv. Idemo to provjeriti. Otvoreno glasanjem, zatvoreno. Odbija se. Jedan za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani usvojeno. Dva za, protiv. I to idemo provjeriti. ćemo sigurnije da provjerimo elektronski. Izvolite. Amandman 2. Zatvaram glasanje. Jedan pučanin opet ima previše. Jedan pučki glas previše. Amandman drugi. Još ne. E, sad je u redu, dobro. Hvala. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Amandman 3 za. Protiv. Ajmo ponovno provjeriti. Amandman treći. Sad zatvaram glasanje. Usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, ovaj puta usvojeno, 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 i 7 zajedno za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, Idemo ovo provjeriti. Deveti. Otvorno glasanje. I sad zatvaramo glasanje. Usvojeno. 32 za. Protiv. Usvojeno. 33 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 34 za. Protiv suzdržani, usvojeno. I poimenično glasanje kao konačno glasanje. Otvaramo glasanje. I zatvaramo glasanje. Dakle, imamo veliku jednu uvjerljivu većinu za. Čestitamo izvjestiteljice. socijaldemokrati Na sve mole za kratku pauzu od jedne minute. Po mom iskustvu će to biti tri minuta, ali možda bude i dvije. Uh, Dragi prijatelji, dame i gospodo, nastavljamo. Idemo sada na izvješće o programu istraživanja i sposobljavanja Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje od 2021. do 2025. na četiri godine. Naša izvjestiteljica je Mija Petra Kumpula Natri. Imamo tri amandmana on blok 55, 60, 63 za protiv, suzdržani, odbija se. Zatim tri amandmana 59, 61, 63 zajedno, za, protiv, suzdržani, odbija se. 64, 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se ovo moramo provjeriti. Dakle, 66. Zatvoreno glasanje za provjeru. Odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 i 72 skupa za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, da provjerimo. 87 provjeravamo sad, glasajte, izvolite. Zatvaram glasanje. Odbija se. 88 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 89 za. Protiv. Idemo i ovo provjeriti. 89. I zatvaram glasanje. Odbija se. 90 za. Protiv suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, dajte da to provjerimo. 94. provjeravamo. Pardon, 95. 95. 95. provjeravamo. 95. 94 smo, o tom smo prije već glasali, 95. Sad zatvoram to glasanje. Usvaja se 96 za, protiv, Dajte da to 96. provjerimo. Zatvaram glasanje. 99 za, protiv, suzdržani, 99 isto provjeravamo. Zatvaram glasanje. Odbija se. 97 za, protiv, suzdržani odbija se. 98 za, protiv, suzdržani. 98. Provjeravamo, izvolite. Jedan guje previše. Dobro. Zatvaramo glasanje. Odbija se. Stotinu za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv. Dajte da i to provjerimo. Zatvaram glasanje. Kompromis 5. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržan i usvojeno. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, a trebali bi provjeriti. Idemo provjeriti kompromis 1, idemo elektronski. Glasajte elektronski kompromis u prvom. Idemo dakle, glasajte. Gotovo, usvojeno je. 28 za, protiv, i odbija se. 30 za, protiv, i odbija se. 29 za, protiv, i odbija se. 31 za, prvi dio, 31 prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Dajte da to provjerimo. Drugi dio. I zatvaramo glasanje. Usvaja se 33 za, protiv, suzdržanih 33, idemo i to provjeriti. 33. Evo, zatvaram glasanje. Odbija se. 32 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 2 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 39 za. Protiv suzdržani usvaja se. 40 za. Protiv suzdržani odbija se. 41 za. Protiv suzdržani usvaja se. 42, 43 zajedno za. Protiv suzdržani odbija se. 45 za. Protiv. To idemo to provjeriti. Izvolite glasati. Zatvoram glasanje. Odbija se 46 za. Protiv. Idemo to još jedan pot provjeriti. 46. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 47 za. Protiv. Suzdržani. Trebali bi još jedan puta provjeriti. Žao mi je. Ali nije jasno. Zatvoram sad glasanje. Odbija se. 51 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Odbija se. Ajmo to ipak provjeriti, nisam siguran. 51 provjeravamo. 51, dakle. Sad zatvaram glasanje. Odbija se. 1 u dijelovima, u dva dijela. Prvi dio, amantman 1 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 408 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 i 34 zajedno za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv. Dajte da i 54 provjerimo. Glasajte, izvolite. I sada zatvaram glasanje odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 i 21 zajedno. Za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasanje imeničnom glasanjem I zatvaram glasanje. izvješće je vrlo uvjerljivo usvojeno. Čestitke izvjestitelju. Dragi prijatelji, idemo sad e, na konačno glasanje prije stanke. Ali u slučaju, dakle na još zadnje glasanje, zadnjeg izvješća, prije stanke. Ali ako ne možemo to završiti prije stanke. Vi znate da smo tu do 12.30, onda je naša stanka. I onda će nas u 12.30 naši prevoditelji napustiti. A mi ne možemo glasati bez e, prevodilaca. Onda ćemo u određenom trenutku, ako ne doćemo do kraja, prekinut. A ostatak ćemo izglasati nakon pauze u pola tri, u 14.30. Dakle, u pola tri ćemo nastaviti s glasanjem, dovršiti ga. Morate biti pripremljeni na to. Ovdje ćemo sad vjerojatno prvi dio glasat, izglasat i onda ćemo stati, točno ćemo prekinuti u 12.30. I zatim ćemo završiti ovo izvješće, glasanje ovom izvješću, nakon pola tri, u pola tri nastavljamo. Dogovoreno? Dobro, idemo. Dragi prijatelji, ajmo nacrt mišljenja kolege Žao Ferrere, Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond. Dakle, to je naše mišljenje o oba ta fonda. Amandman 1.1.2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1.1.3 za, protiv, suzdržan i usvojeno. Kompromis 1. Dajte da to provjerimo jednom pojim elektronskim glasanjem. Ajde, kompromis 1, idemo provjeravati elektroničkim putem, glasajte. I zatvaram glasanje. Odbija se. Jedan, jedan, četiri za, protiv, Suzdržani usvaja se. 22 za. Protiv. Idemo i to provjeriti 22. Sad zatvoram glasanje. Odbija se. 33 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 115 za. Protiv idemo provjeriti 1.1.5 sad zatvaram glasanje odbija se 1.1.6 za protiv suzdržani odbija se također ista većina 24 za protiv suzdržani usvaja se 1.1.7 za protiv suzdržani usvaja se 22 za 25, pardon, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani. Dajte da to provjerimo. Zatvoramo glasanje. Odbija se. 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 za, protiv, Suzdržani? To moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. Odbija se. 27 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1, 2, 1 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 2, 3 za, protiv. I to bi trebali provjeriti. 1, 2, 3. Zatvaram glasanje. Odbija se. 1, 2, 4 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 1, 2, 5 za, protiv. Idemo i ovog provjerati. 1, 2, 5, izvolite, glasajte elektronički. Zatvoram glasanje. Odbija se. 1, 2, 7 za, protiv. Suzdržani? Idemo to provjeriti, nije baš sasvim jasno. 1, 2, 7. Sad zatvaram to glasanje. Odbija se. 29 za. Protiv. Protiv suzdržani, odbija se. Ovaj put. 1, 2, 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, to idemo provjeriti. 30 provjeravamo. Sad zatvaram glasanje. Odbija se. 1-2-9 za protiv ni to nije jasno 129 129 zatvoram glasanje usvojeno idemo na 1-3-1 za protiv protiv. Idemo provjeriti. 1, 3, 1. 131. provjeravamo. Glasate. Zatvorno glasanje odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, Usvoja se. 1, 3, 2 za, protiv, suzdržani, Usvoja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se također. 1-3-3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1-5 za, protiv, suzdržani, Idemo i ovo provjeriti. 1, 2, 5. Provjerava se. 1, 3, 5. Zatvaramo elektronično glasanje. Usvaja se. 1, 3, 6 za. Protiv. Suzdržan i Usvaja se. 1, 3, 7 za. Protiv. I to bi trebali provjeriti. 1, 3, 7. Zatvaram glasanje. Odbija se. 1, 3, 138 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. A sad se sljedeći pada. 139 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim 35 za. Protiv. Suzdržani. Idemo ovo provjeriti. Trideset pet e, zatvaram glasovanje. Odbija se. jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1, 4, 0. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 1, 4, 0. Ne podižete ruke, pa ne znam. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 1, 4, 3. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 144. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. jedan sljedeći bi trebao biti amandman 36 ali dragi prijatelji u slučaju da 142 Znači i o njemu se treba glasovati zato što unatoč pozitivnom rezultatu glasovanja uh, o 1.4.2 uh, trebamo svejedno glasovati o 1.4.1. U svakom slučaju glasujemo o 1.4.2. Vraćamo se tri amandmana nazad. Tko je za, protiv, provjerimo. 1-4-2. Provjera. Zatvoram glasovanje. Prihvaća se. Idemo onda na 46 e, koje je za, protiv. E, prihvaća se. 1-4-5 koje je za, protiv. Suzdržani. 1 4 prihvaća se 37 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se 38 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se 146 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 147 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Prihvaća se. Hvala. To je to. Prihvaćeno. 149. Tko je za? Ispričavam se. 148. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 149. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 149. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 150 tko je za? Protiv. Provjerimo 150. Zatvoram glasovanje. Odbija se. E, odbija se. 39 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 152, zatvoram glasanje. 40. Ovo je odbijeno. Tko je, 40. koje je za? Protiv? Provjerimo. 40. Odbija se. 41. koje je za? Protiv? Odbija se. 1, 5, 4. Tko je za? protiv. Provjerimo. 1, 5, 4. Zatvoram glasanje. 1-5-5. Koji za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 42. Koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 tko je za, protiv, provjerimo. 43. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 45. Tko je za? Protiv? 45. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 158. Tko je za? protiv, suzdržani, prihvaća se. 159 tko je za, protiv, provjerimo. 159. zatvaramo glasovanje. Odbija se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 160. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 160. 160. Zatvoram glasovanjem. <laughs> Jedan glas guja je previše, ali sada je sve u redu. Dobro. Odbija se. 161. Tko je za? Protiv? suzdržani, prihvaća se. 48 tko je za, protiv, mm, provjerimo. 48 treba provjeriti. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sada idemo na 162. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 49 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 163 tko je za, protiv, provjerimo. 163. 163. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. 165 tko je za? Protiv? Suzdržani? prihoća se. 166 tko je za? Protiv? Suzdržani? prihoća se. 168 tko je za? Protiv? Suzdržani? prihoća se. 167 tko je za? Protiv? Provjerimo. 167. 167. Zatvaram glasovanje. Odbija se 169 koje je za, protiv. Provjerimo još jednom. 169. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 51 det koje je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 118 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 126 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 156 tko je za, 6 protiv, suzdržani, provjerimo. Provjerimo 156. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 2. Trebali bismo glasovati elektroničkim putem. Kompromis 2. Zatvaram glasovanje. Imamo očitu većinu. 190 i 193 zajedno glasujemo tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Oba amandmana su odbijena. Idemo sada na amandman 198. 198. Tko je za? Protiv? Provjerimo 198. E, zatvoran glasovanjem. Odbija se. 199 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 200 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 201 tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se 202 tko je za protiv suzdržani prihvaća se 203 tko je za protiv suzdržani odbija se 204 tko je za protiv suzdržani prihvaća se 57 tko je za 204 smo prihvatili. Aha, 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 207. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 207. Zatvoram glasovanjem. Prihvaća se. 208 osam tko je za? Protiv? Odbija se. 209 tko je za? Protiv? Prihvaća se. 210 tko je za? protiv, suzdržani, prihvaća se. 211 ko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 59. devet gospodina Ferreire je koliko znamo povučen. 58, naravno, 59 glasujemo. Aha, oba su povučena. Možete li objasniti, gospodine Ferreira? Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, tu je pogreška na popisu za glasovanje. Amandman o kojem se ne treba glasovati je 59, a ne 58. Trebamo glasovati o amandmanu 58, jer onaj kojeg mijenja amandman 210 o kojem smo već glasovali je amandman 59. Znači ne trebamo glasovati o amandmanu 59, ali trebamo glasovati o amandmanu 58. Hvala. Žao mi je što nismo ranije uočili ovu grešku. Dobro, to je naš izvjestitelj, tako da je za to što ste rekli apsolutno valjano. Amandman 59 je amandman o kojem ne trebamo glasovati, ali trebamo amandmanu 58. 58. Tko je za? Gospodine predsjedavajući, ispričavam se, ali ne možemo glasovati od 58 zato što se ne nalazi na popisu za glasovanje. Stoga, možda trebamo glas, e, odgoditi glasovanje amandmanu 58 e, dok, e, do, nakon pauze za ručak. I onda o tome možemo glasovati. vjerojatno i onako nećemo uspjeti završiti. A ako ne postoji neka druga mogućnost, možemo sada prestati s glasovanjem prije poimeničnog glasovanja o cijelom dokumentu. Dakle, ne smijemo glasovati o 59, a kad je riječ o 58, a o 58 ćemo glasovati prije završnog glasovanja, a sasvim sigurno će to biti nakon pauze za ručak. Naravno, kolege, jer trebate razmisliti o tome kako glasovati o amandmanu 58. Znači 58 je amandman od kojem glasujemo prije poimeničnog glasovanja. Znači u 59 ne glasujemo, ali prelazimo na 212. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3. Elektronička provjera. Kompromis elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo na 2.1.3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 2.1.4 sa zajedno sa 16. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 61D tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 215 zajedno sa 216 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 217 tko je za, protiv, provjerimo. 217. Zatvoram glasovanje. Odbija se 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 218. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 218. 218. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 63D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 220. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 222. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 221. Tko je za? protiv? Suzdržani? Provjerimo. 2, 2, 1. Možemo provjeriti. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 2, 2, 3. Tko je za? Protiv? 2, 2, 3. Elektroničko glasovanje. glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dva amandmana, 224 i 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 65D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 225. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 227 tko je za, protiv, dva dva sedam provjerit ćemo 227 zatvaram glasovanje odbija se 228 tko je za protiv suzdržani, prihvaća se. 229 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 230 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 231 tko je za, protiv, provjerimo. 231 Zatvaram glasovanjem Odbija se. 232. Tko je za? Protiv? Još jednom provjerit ćemo to. 232. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 233. Tko je za? protiv. Još jednom, trebamo to provjeriti. 2, 3, 3. 2, 3, 3. Zatvoren glasovanje. Prihvaća se. 67D. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na amandman 280, drugi dio. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Amandman 281. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 282, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 283, tko je za, protiv, provjerimo, 283, 283. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dragi prijatelji, e, sada slijede prilozi tablica 1. Predlažem da sada napravimo pauzu jer imamo samo minutu ili dvije. Stoga molim vas nemojte zaboraviti da ćemo glasovati osim toga i o amandmanu 58. Znači prije završnog glasovanja. I započet ćemo sa prilogom 2, tablicom 1 u 2.30, 14.30.